Dear colleagues, good afternoon. Let's Dragi kolege, e, dobar dan i počnimo sada sa sastankom odbora FEM. Za slučaj da nema e, prijedloga izmjena dnevnog reda, smatraću da je dnevni red usvojen. Prelazimo odmah na treću točku dnevnog reda, što je uz odobrenje zastupnika sa sastanaka održanog 6. veljače 2017. godine. Zatim priopćenja predsjednice vezana za sastanak koordinatora održanog 21. ožujka. Na tom sastanku koordinatori su odlučili napisati mišljenje o izvješću LIBE o um, temeljnim aspektima e, vezanim e, za e, borbu protiv diskriminacije nad Romima. On je dodijeljen klubu zastupnika GUE. E, zatim ćemo se baviti e, višegodišnjim financijskim okvirom. To će izvješće dobiti socijalisti i demokrati. Odlučili smo se također i za usmanje pitanje o humanitarnom stanju u Gazi, a s naročitim osvrtom na situaciju žena i djece. To, e, a Pučani će dobiti pitanje rodne jednakosti u medijima. E, zatim, e, e, sljedeće izvješće bavit će se rodnom jednakosti na javnim mjestima. To će biti socijalisti i demokrati. Marija Rena inače imenovana je voditeljicom izaslanstva koje će se od 22. do 24. svibnja otići u Poljsku. Sljedeća mm, izaslanstva dobit će prioritete, to su misije u e, Švedsku, Tursku i Portugal. Namjeravamo također održati i sljedeća saslušanja. Sastanak koji govori o Istanbulskoj konvenciji o situaciji sa e, žena e, s invaliditetom. E, zatim saslušanje o borbi protiv raka kod žena. A u drugom dijelu 2017. godine govorit ćemo o e, proračunima koji u sebi uključuju odgovarajuće izdvajanje za e, žene. E, a pozvat ćemo na jedan od sljedećih sastanaka i portugalskog ministra zaduženog za rodnu ravnopravnost. Toliko dakle o rezultatima sastanka E, koordinatora, pa ćemo sada preći odmah na petu točku dnevnog reda koja je glasanje. Govorit ćemo o izvješću su izvjestiteljica Le Grip i Marija Arena. O njemu ćemo dakle glasati. E, počinjemo sa glasanjem po dijelovima. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Konačno glasanje o cijelom tekstu. A ne, nije potrebno završno glasanje, usvaja se. Ovim smo završili glasanje za danas. Predlažem da sada pređemo na točku dnevnog reda broj šest. Drago mi je što mogu pozdraviti gospođu Miriju Vasilijadu, koordinatoricu za borbu protiv trgovanja Europskoj uniji. I molim je da nam predstavi najnoviji e, razvoj događaja u borbi koju Europska unija vodi protiv trgovine ljudima. Hvala lijepa. Zahvaljujem se predsjednici odbora što ste me danas pozvali. Znam da se u parlamentu održava jako puno toga danas, pa hvala svima što ste došli na ovaj sastanak. Naročito bih se htjela zahvaliti ovom odboru koji podupire naš rad, našu borbi protiv trgovine ljudima. Vi eh, stalno govorite o toj temi. Donesene su 2016. godine dvije rezolucije kojim se bori protiv trgovine ljudima. Donije ih Europski parlament i e, pomno e, ih pratimo. Mi imamo e, zakonske okvire kojima se borimo protiv trgovine. Imamo također i Europsku strategiju za boru protiv trgovine ljudima koja je istekla 2016. godine. Danas bih se naročito pozabavila sa dva od tri izvješća koje je 2016. godine predstavila Europska komisija prve i prvo izvješće na razini Europske unije o napredgu ostvarenom u borbi protiv trgovine ljudima diljem Europske unije. Drugi je vezan za preuzimanje direktive, a postoje i izvješće korisnika. E, Europski parlament izrazio je veliki interes za ta izvješća. Prije nego što započnem sa mojim izlaganjem, dopustite mi da kažem da je kar e, trenutna strategija istekla. 40 aktivnosti iz strategije su e, postojale, a 38 ih je već završeno. Zadovoljni smo dakle rezultatima. Prošle godine dovršeno je pet studija o rodu, djeci, e, iskorištavanju i financiranju. Reći ću nešto više o e, aspektu financiranja pred kraj izlaganja. Znamo da od kako smo usvojili prvu strategiju 2012. godine pa do danas da se puno toga promijenilo. Došlo je do financijske krize, e, puno e, toga se događalo vezano za migracijske tokove i e, sve je to imalo utjecaj na trgovine ljudima, a isto tako povećalo je i osjetljivost i ranjivost žrtava. Taj se fenomen povećava i mijenja, a e, povećao se broj žrtava trgovine ljudima iz Sjeverne Afrike i Bliskog istoka. Način trgovine ljudima promijenio se. Povećao se broj e, onih koji se e, iskorištavaju u svrhu seksualnog iskorištavanja. To je vezano za migracijske tokove. A trgovina ljudima vezana je, kao što je znamo, ne samo za kriminal, već se e, tu napravila i veza sa <clears throat> migracijama. I jasno se e, kaže da se radi o kršenju ljudskih prava. Kakva je sada situacija? u okviru mm, nakon 2016. godine trgovina ljudima spominje se po pitanjima sigurnosti, globalnoj strategiji Europske unije o vanjskoj sigurnosnoj politici, o mm, akcijskom planu za demokraciju i ljudska prava, kao i e, u pitanjima vezanim za e, rodno mm, e, osvješćivanje i osnaživanje žena kao i na nekim drugim mjestima. To su e, mnoga e, mjesta gdje će se govoriti o ovim pitanjima u sljedećim godinama. Što kaže Europol? U e, procjeni teških kaznenih dijela prošlog tjedna Europol kaže da trgovina ljudima u EU i dalje ostaje ključna prijetnja. Znamo da je trgovina ljudima jedno od prioritetnih kaznenih dijela kojima se treba baviti Europska unija. Europa smatra da je to prioritet, komisija smatra da je to prioritet, države članice to smatraju prioritetom, pa ćemo e, dakle nastaviti u tom kontekstu. Na osnovi vašeg izvješća o direktivi iz 2011. godine želim e, govoriti o našem izvješću o preuzimanju direktive. To je prvi instrument kaznenog zakona nakon Lisabonskog ugovora Europske institucije. Trebalo bi biti jako ponosne na činjenicu da je ovo jako sveobuhvatan instrument koji se bavi kako prevencijom, e, tako i e, progonom sve su zemlje prijavile da su u potpunosti preuzele direktivu, a u e, prosincu 2016. godine e, napravili smo izvješće isključivo o preuzimanju direktive, a ne o njezinoj provedbi. A naravno surađivat ćemo i sa nacionalnom razinom kako bismo provjerili da se, izvješće, da se direktiva provodi i bude li potrebno pokrenut ćemo postupak kršenja. Izvješće se temelji na nacionalnim mjerama koje države članice službeno prijavljuju Europskoj komisiji. Imamo, stadi, imamo studiju pri kojoj su sve države članice sudje potpuno konsultirane. E, naše izvješće je u priličnoj mjeri u skladu s, e, s istim izvješćem Europskog parlamenta. Želim naglasiti samo nekoliko stvari koje su poznate, gdje je potreban dodatni napor napredak. E, mjere zaštite djece. I to je nešto što se često spominje velik broj zastupnika, to je ponovio mnogo puta. E, potrebno je puno više procijeniti situacija djece i e, vrlo je važno zaštititi djecu prije i za vrijeme kaznenog postupka naročito prilikom istraga. Potrebno je dakle da se više usmjerimo na djecu, puno više nego što to sada činimo. Također je potrebno da se ne kažnjavaju žrtve. Žrtve se ne smije kažnjavati za kaznena djela koje su bile prinuđene počiniti protiv vlastite volje za vrijeme dok su iskorištovane. Nadalje, pristanak žrtve je apsolutno irelevantan kad se radi o trgovini ljudima. Moramo se više usmjeriti na potporu žrtvama kao i e, podršku članovima obitelji djece koja su žrtva. I isto tako treba se dati pristup pomoći i to bez ikakvih uvjeta. Puno se radi na tome. Vratit ću se ako bude mogla nešto kasnije na to. Treba također više raditi na kompenzaciji, puno, puno više na prevenciji, na edukaciji, na e, većem obavještavanju svih e, službenika i tako dalje. Tu ne radimo dovoljno. Tu smo jako daleko od onoga gdje bismo trebali biti. Dakle, samo da skratim, države članice jako su napredovale, to se mora priznati i to moramo i e, uvidjeti. Međutim, puno toga još treba napraviti. Moramo pružiti pomoć državama članicama, nastavit ćemo pratiti direktivu kako bi se ona u potpunosti poštovala. Bude li potrebno, pokrenut ćemo i postupak kršenja. Razmatramo mogućnosti da izradimo smjernice o praktičnoj provedbi direktive za pojedine odredbe. Izvješće je naravno na raspolaganju i predano Europskom parlamentu. A jedan od paragrafa direktive je bio jako složen. 20, članak 23. točka prva mjere transpozicije, dok 23.2 e, procjena utjecaja postojećih nacionalnih zakona gdje se utvrđuje da se radi o kaznenom dijelu gdje e, kad se radi o eksploataciji i treba se raditi na sprečavanju trgovine ljudima. Mi smo objavili e, u prosincu 2016. godine ovo izvješće. A sada nešto više detalja o tome. Najprije smo opisali postojeće nacionalno zakonodavstvo i e, procijenili smo u tih mjera. Čime se ne bavimo? Ne bavimo se drugim nezakonodavnim mjerama kao niti nezakonodavnim mjerama koji se ne bave o ovim e, pitanjima. Poslali smo upitnik e, u svibnju 2016. godine. Civilno društvo nam je jako puno pomoglo putem jedne platforme na kojoj su sudjelovalo 100 nevladinih organizacija. A također su nama surađivali i stručnjaci e, za pitanja trgovine ljudima vidjeli smo da su iskustva i prakse u državama članicama vrlo raznorodne. Države članice nam kažu da je procjena utjecaja preuranjena, jer do 2013. godine trebalo se direktivu preuzeti, preuzeta je, podnesene su mjere, države članice nam kažu da još sada ne mogu procijeniti utjecaj. A isto tako e, što se tiče e, područja primjene isključivo se radilo o onima koji izravno koriste usluge tih žrtava. 14 država članica nisu korištenja usluga svih vrsta eksploatacije proglasili kaznenim dijelom. A tri države članice učinile su to samo za jednu vrstu iskorištavanja. Međutim, čak i ako takva odredba ne postoji, a to je da je korištenje usluga kažnjivo, e, mnoge su osobe dakle silovane e, mentalno i fizički zlostavljane e, bile lišene slobode i narušenim je fizički i seksualni integritet želim dodati i sljedeće Trgovina ljudima je kazneno djelo koje može e, dati veliki profit. 24 milijarde se smatra da u Europi godišnje e, e, uberu oni koji se bave trgovinom ljudima. Dakle, vrlo unosan posao. do trgovine ljudima i dolazi zato što e, se je vrlo unosno, a isto tako što postoji potražnja za različitim vrstama usluga. Reka sam već da se sve to povećalo vezano za migracijske tokove. Međunarodna organizacija migracija kaže da je svega 2016. godine bilo 11.000 žena i djevojčica koje su bile prisiljene da iz Nigerije preko Libije dođu u Italiju i tamo su postali e, ljudska roba i to od tamo po cijeloj Europi. Ja sam loša u matematici, ali 11 tisuća žena i djevojčica, samo oni koji su identificirane i to u jednoj godini. Zaista, bojim se i pomisliti što sve može značiti za u posljednje tri godine i kada vidimo o kolikom broju se neprijavljenih još ljudi može raditi. Kada shvatimo da svaka bude predmet pružanja usluga desetoro ljudi dnevno i samo u 300 dana godišnje. Pomnožite to sa 11.000 žena i djeca. I recimo da to je dosta jeftino i nije tako. 30 znači, do 40 eura svaki puta. Gdje je taj novac? Ono što je najveći prioritet za Europsku komisiju da nađe taj novac i da shvati gdje se novac nalazi s obzirom na lanac trgovine ljudima. Jer to nije samo 30 i 40 eura koji se izmijeni između žrtve i korisnika, ali postoje i oni koji su krijumčarili trgovali tim ljudima ponekada neki koji pomažu taj proces. Oni koji zažmire što se tiče e, prenoćišta, pa svi mi na cesti koji vidimo e, to i ništa ne načinimo. Ko iz toga profitira i ko kupuje te ljude? Jer zaista radi se o trgovini, radi se o mladim ženama koje su na ulici nije teško shvatiti što se s njima događa. Što se događa s tim ljudima? Zašto to kažem? Ne uspijemo li proglasiti da je kazneno djelo svjesno koristiti takve usluge, kakvu poruku šaljemo u naša društva? Stvaramo li mi time kulturu nekažnjivosti? Da li time implicitno kažemo da je to u redu? Naravno, znamo da je najlakše reći to je tako teško dokazati. Mnogi državni odvjetnici koje jako poštuje kažu mi pa koje je to kazneno djelo jako lako dokazati. Sva teška kaznena djela, svi teški zločini teško su dokazivi, ali treba li to značiti da nećemo donositi zakone? moramo o ovome puno dublje porazmisliti. Čak i konvencija e, Vijeća Europe o borbi protiv trgovine ljudima kaže da e, poteškoća pri naloženju dokaza ne znači da se određeno ponašanje ne može kvalificirati kao kazneno djelo. Zaključno imamo dakle različite situacije. Ne smijemo stvoriti kulturu nekažnjivosti kako što se normi tiče, ali isto tako e, moramo odvratiti od počinjavanja zločina. I e, moramo dakle shvatiti tko su počinitelji, tko su korisnici. Kada govorimo o korisnicima, nemo to pojednostaviti. E, ja sam kupio žrtvu, pokupio žrtve flašu vode, oni su je napravili, oni su žrtve i ja sam korisnik. Ne, to je veliki lanac. E, moramo biti svjesni da je trgovina uključuje lanac jako e, zakonskih vrsta e, poslovanja. Prema tome, moramo točno utvrditi detalje, e, moramo znati prilikom donošenja zakona za koga ih donosimo i protiv koga ih donosimo. Moramo sve učiniti kako bi se smanjila potražnja i spriječili trgovinu. A sada razmatramo moguće opcije za budućnost. Bude li potrebno i ako to zakonodavac odluči, moramo donijeti adekvatne zakonodavne prijedloge. Prije nego što završimo izlaganje, govorit ću vam o nečem o čemu ste jako, jako puno puta pitali, a to je novac. Ne novac samo e, vezan za one koji trguju ljudima, već i onaj novac koji mi izdvajamo kao porezni obveznici kako bi se donijeli dobri zakoni i isti provodili. Mi smo napravili e, sveobuhvatnu reviziju postojećih zakona i napravili smo kartu e, situacije od 2003. godine do sada i pitali smo što smo financirali, što smo dobili. Pregledali smo to kroz komisiju posljednjih 12 godina i pogledali smo tko je imao koristi od toga, kakva je financijski iznos, mjere politike i sve drugo što je bilo bitno. I zapitali smo se na koji način možemo poboljšati naš rad, kako bi sve moglo biti koherentno, kako bi se novac mogao ispravno trošiti i imati nekog utjecaja. E, preko 200 projekata smo financirali, 160 milijuna eura izdvojili. E, to nije ništa vezano za migracijsku krizu. E, tu su izdvojena sredstva barem dvostruga. Prije migracijske krize i od 2004. na ovamo 260 milijuna eura više manje. 57% projekata su na čelu imali na vladne organizacije, što je veliki uspjeh, to je dobro. E, e, mnogi projekti napravljeni su prije europske strategije. E, dosta je novca otišao za međunarodne organizacije i za velike projekte. 40 je e, različitih tvrtki imalo pardon, četiri e, velike organizacije imali su po pet projekata. To više moramo razmotriti. A to su oni koji su dobili najviše sredstava, oni su više puta financirani, su imali pet ili više projekata. Neke su bile e, nevladine organizacije od njih. Većina novca po postotku izdvojeni za Austriju, međutim to uključuje i međunarodne organizacije. nakon toga slijedili su Italija, Njemačka, Ujedinjena Kraljevina i Nizozemska. Za kraj e, nešto što nam je zaista otvorilo oči. A ova je studija zaista bila vrlo korisna. 56% naših sredstava išlo je E, bila vezana za različite vrste iskorištavanja. E, međutim, trgovanje za iskorištavanje e, putem rada je dobilo manje novca nego trgovina za seksualno iskorištavanje. To nas jako brine da je za seksualno iskorištavanje izvojeno tako malo sredstava. Jer kada znamo sve podatke od Europola do Eurostata, Rezultat tih podataka jest da je trgovina u svrhu seksualnog iskorištavanja ono koje je najrasprostranjenije. Dvije trećine žrtava ulaze u tu kategoriju. Svega 2 do 3 posto novca izdvojeno je za trgovinu ženama i djecom zaista se moramo zapitati na tim brojkama i moramo se pitati kamo želimo ići u budućnosti. Manje od 20% svih projekata nisu u teme, rodno utemeljene i nadam se da ovo kažem pred pravim odborom. Evo, još mi je potrebno minutu za zaključim. E, mi smo se ovdje bavili proučavanjem polaganja računa. Moramo to e, i više raditi. Pogledati ne samo kome smo odgovorni s onim što radimo, ali i što govorimo. Primijetili smo da e, sve češće imamo košaricu. To je sada jako moderno i stavite cijenu na različite stvari. U košarici se nađe puno, puno modernih termina ropstvo, trgovina ljudima ili oni. E, neki od njih nisu niti pravno definirane, već radi o komunikacijskim alatima. Međutim, ako želimo zaštititi žrtve, ako želimo kazneno goniti počinitelje, potreban je zakon, a definicije moraju biti jasne. Ne možemo arbitrarno miješati e, moderno ropstvo, ropstvo, krijumčarenje i trgovinu ljudima moramo zaista paziti jer to je bitno. Ne budemo li problem definirati, nećemo ga moći riješiti. E, to je jako važno za žrtve. Molim vas da budete jako oprezni. Dovoljno je čitati novine i on se kaže da, ovo je o trgovini ljudima. Ne, to je o prirodnom radu ili je pak o krijumčarenju. Nema veze s trgovinom ljudima. A možemo ljude zaštititi samo budemo li koristili pravne definicije i ispravno se izražavali. Ono što sad namjeravamo napraviti je izraditi okvire politike za period nakon 2016. godine. Proučavamo kojim ćemo format iskoristiti. U komisiji intenzivno na tome radimo i puno smo već razgovarali s vanjskim dionicima i nastavit ćemo raditi s njima. Hvala svima na rezolucijama. Mislim da su vaše rezolucije ključan dio onoga čime se moramo baviti. I molim vas da e, mislite zajedno sa mnom na sve one koji su identificirani da su bili žrtve prošle godine, žrtve trgovine, od djece koje su bila 8 godina stara i nadalje. Ali ne samo misli na žrtve, nego tko profitira od toga, ko koristi e, to iskorištavanje, što radimo kako bismo <clears throat> se okomili na one koji to počinjaju, e, tko su, dakle, e, kamo novac ide i na koji način se tim novcem sve više stvaraju nove, e, nova potrebe. Dakle, veća poštražnja. Hvala svima. Hvala vam. Zahvalila bih e, gospođi Vasilijadu. Otvaramo raspravu. Izvolite, zastupnica Arena. hvala. Hvala na ovoj prezentaciji. Imate prijevod? Ja. <laughs> Merci beaucoup pour... Euh, Najviše hvala na prezentaciji koja je bila doista jako poučna. Potpuno se slažem s vama, dakle, kada se ne imenuju na adekvatan način stvari, onda se ne možemo ni boriti na adekvatan način protiv njih. Zgleda da nemate još prijevod. is just for... She doesn't. Do you have it? Est-ce que vous avez? Ok, vous avez la, tra la traduction? Imate prijevod? Da, ne. <laughs> ok, est-ce que, est -ce que vous entendez? Čujete li sad? <laughs> ok, merci. Um... Da, hvala. Dakle, htjela sam vam postaviti dva pitanja. Prvo, tiče se, kao što ste sami rekli, dakle, migracije i kada se o tome govori, onda tu pronalazimo sve oblike koje ste spomenuli i koji se na to pridodaju. Dakle, tu je krimčarenje, krimčari, zatim tu je trgovina ljudima, iskorištavanje prirodno iskorištavanje radne snage, onda e, seksualno iskorištavanje, odnosno izrabljivanje, zatim tu su ranjive skupine u koje spadaju djeca, e, maloljetna djeca bez pratnje, žene. Dakle, u tim migracijama imamo jako složene fenomene koje omogućuju da se radi na tim pitanjima trgovine ljudima. Htio bih znati na koji način ta direktiva o trgovini ljudima se konkretno primjenjuje na to pitanje migracije, što bismo mi trebali poduzeti kako bi ona bila učinkovitija, te što mislite o sporazumima koji su išli između država članica i zemalja izvan, e, koje nisu članice Europske unije, da primjer Koreja i, i Turska, Italija s Libijom, dakle zemlja koja ne poštuje žensku konvenciju, tako da nisu ni na koji način podložni, odnosno dužni poštovati našu direktivu, niti međunarodnu konvenciju o ljudskim pravima. Dakle, ne bismo li trebali zahtijevati od država članica koje se premaju pod, sklopiti sporazume sa zemljama koje nisu članice Europske unije, da imamo jamstva da će ta pitanja koja se tiču zloporabe ljudi koji su žrtve te migracije, kako bi, kako bi one njihova prava bila zaštićena i ispoštovana. Dakle, kako upravljati tom svojevrsnom eksternalizacijom eksploatacije ranjivih osoba i ovog fenomena. Dakle, to se tiče prve, prvog dijela, a glede drugog dijela, nedavno u tiskovinama, ali to nešto već datira od 2015. godine, no nedavno u tiskovinama smo mogli pročitati jedan članak o ženama u poljoprivredi na Siciliji. Tu se radi o rumunskim državljankama koje su mobilne u Europi, ali su istovremeno žrtve i prinudnog rada uz ugovore e, koji jako slabo poštuju standarde europske, a tu imamo i e, seksualno iskorištavanje, dakle tu se vraća svojevrsno e, prima nokte viktis iz 19. stoljeća, dakle kako E, kako zaštiti ljude, tko tu može podnijeti tužbu, tu se teško može provjeriti transpozicija te direktive koja je obvezna od 2013. godine, kako e, uložiti žalbu, dakle gledati izloporaba posredstvom ove direktive. E, dabar ponja Bjork, Hvala vam. Zastupnica Please, uh, not so long. <laughs> I got, I got. Evo, izvolite, kolegice, imate ali molim vas, budite kratki. Hvala lijepo. Zahvalila bih našoj koordinatorici koja je došla ovdje i poslala nam doista jasnu poruku. Primili smo informacije Nadam se da će komisija u cjelini, vaš povjerenik, naš povjerenik e, usko uže surađivati sa povjerenicom Jurovom koja je nadležna za jednakost spolova, dakle izraditi novu strategiju. Pozdravljam ovaj nacrt koji ste iznijeli, dakle gdje je potrebno e, stvari poboljšati, dakle kompenzacija žrtava, prevencija, zaštita djece. također vidimo da, sve ovo nasilje utemeljeno dakle na spolu moramo biti iskreni vezano uz taj aspekt i to pažljivo nadzirati buduća strategija se mora više koncentrirati na ljudska, ženska prava i više dakle se koncentrirati na prevenciju i na zaštitu žrtava. Ne kažem da krivično goljenje, nije važno, ali ne ulaže se dovoljno u zaštitu žrtava i prevenciju nasilja. Također se pridružujem kolegici areni koja je spomenula migracije, vidjeli smo nigerijske žene, očito žrtve trgovine ljudima koje su vraćene natrag u Nigeriju iz Italije. I protiv toga smo prosvjedovali. Moramo biti jako jasni u ovakvim slučajevima. Međutim, moramo se osigurati da iduća strategija sadržava više suštine i da se bori protiv nekažnjivosti ovdje treba koristiti prave termine, dakle nazvati stvari pravim imenom. Nije ovdje riječ o korisnicima, već o zlostavljačima. Dakle, muškarci zlostavljaju žene i djevojke tijekom dakle, trgovini ljudima i izlače se jednako svi posrednici u tom poslu. Dakle, moramo imenovati stvari pravim imenom i to će biti jedan od eh, prvih koraka i treba dokinuti nekažnjivost oni koji čine te zločine. Zastupnica Nojčel. Hvala lijepo. Imam konkretno pitanje za našu gošću. Vi ste spomenuli postupak e, kršenja prava, dakle od strane e, države članice, to se koristi, dakle kada države članice ne čine dovoljno ja bih htjela čuti više o situaciji u Njemačkoj, odnosno kako se to primjenjuje na tamošnju situaciju. Imamo liberalni zakon o prostituciji i to ima svoj učinak. To dovodi do prihvaćanja situacije da je prostitucija posao kao i svaki drugi i ovaj zakon stvara klimu u društvu dakle da se ovakve aktivnosti mogu liberalizirati, što se one više liberaliziraju, ima više, vidimo, povećanje dakle, obima trgovine ljudima. Možemo li ovdje očekivati neku europsku preporuku? Hoćemo li imati referencu dakle, na, ovu liberalizaciju zakona o prostituciji u Njemačkoj i kakav je njezin učinak na povećanje trgovine ljudima? Ja bih htjela tu čuti više podataka. Ovdje se govori da je prostitucija zanimanja kao i svako drugo, ali ja se s time ne slažem. Hvala vam. Hvala vam na sveobuhvatnom izlaganju. Kao što znate, politika Europskog parlamenta, dakle, da se utvrdi koji je korisnik dakle, određenih usluga i da se on kriminalizira, moramo vidjeti što učiniti s tim, Već ste spominjali dakle snage reda. Međutim, važno je učiniti doista sve što možemo kako bi se dakle, kazneno gonilo krijumčare. Dakle, bez obzira na postojeće zakone o prostituciji ovdje, trgovina ljudima je kazneno djelo, to u svakoj državi članici i zato se sve policije moraju baviti ovim pitanjem. Mislim da je to jako važno. Ovdje govorimo o kriminalnim skupinama, tragu novca. Međutim, moramo vidjeti kakva je situacija dakle, u svim fazama kaznenog progona. Također se nadam da će se moći više dakle promovirati ovaj nordijski model, švedski model za koji se zalažemo jer je to jedini način da se smanji potražnja. To je ključni element. Htjela bih čuti s tim u vezi vaš komentar. Ja mislim da izvrsno obavljate svoj posao i mislim da je u interesu svih da se nastavi o ovome govoriti. Sramotno je da se samo oko 3% sredstava dakle, upućuje organizacijama koje se bave borbom protiv seksualnog iskorištavanja žena. Tu je upravo povezano sa najvećim obimom trgovine ljudima. Mi moramo se doista nastaviti baviti ovim pitanjem jer situacija se pogoršala, dakle u kontekstu izbjegličke krize i svega onoga što se događa. Hvala lijepo. Zamolila bih našu gošću da odgovori na pitanja. Hvala i hvala vam na vašim pitanjima. Prva poruka koju želim poslati je da su da dvije trećine žrtava trgovine ljudima, dakle prema podacima Europola i Eurostata su državljanke Evropske unije. Moramo to imati na umu. Dakle, 80% žrtava su djeca i žene i velik dio njih nije dio ovog izbjegličkog vala. Moramo stoga jako dobro paziti što se događa sa pogoršanjem ovog e, problema u kontekstu izbjegličke krize. Međutim, trebamo se trebamo dakle pažljivo adresirati ove zločine. Što se tiče direktive, ona je sveobuhvatna i dobar je instrument. Problem nije ona sama, već nedostatak provedbe. Ona predviđa Dakle, pomoć e, žrtvama i žrtve imaju prava. Dakle, moramo se osigurati da se utvrdi tko je žrtva i da bismo to u tome uspjeli, moramo primjenjivati zakon. Zakon između ostalog kaže da se svi službenici trebaju osposobiti da utvrde tko je žrtva. Rade li oni to? Dakle, imamo sve što nam je potrebno da bismo zaštitili žrtve i kazneno gonili počinitelje. Međutim, ono što nedostaje jest provedba. Moramo se osigurati u dugoročna održiva rješenja. Te kada je u pitanju ova vanjska dimenzija, države članice trebaju same izraditi procjenu rizika. Pitanje koje se nameće je radi li se to. Direktiva potom predviđa zabranu povrata. Provodi li se to? To su teška pitanja na koja valja pronaći odgovor. Ja sam svjesna situacije u Italiji, o ovoj situaciji koju ste spomenuli vezano uz žene iz Rumunjske. One su bile žrtve prisilnog rada i seksualnog iskorištavanja i situacija je tu daleko e, mnogo složenija. Odredbe iz direktive su na raspolaganju, tu su dakle pružatelji usluga, civilno društvo, tu je nacionalno tijelo koje koordinira svim e, elementima u ovom kontekstu. Potom znam da Italija ima dobar sustav obeštećenja žrtava. Međutim, pitanje kako se ovo prati, kako se provodi i u kakvom je stanju dakle, e, nacionalni sustav kada je riječ o utvrđivanju žrtava. Kao što sam rekla, mi predviđamo sredstva državama članicama. Jedan od ključnih primatelja je primjerice Italija, tu je građansko društvo, ali potrebna je, potrebno je veći stupanj provedbe. Žene u ovom slučaju koje ste spomenuli, jesu li one bile žrtve trgovine ljudima da bi postale radnice ili da bi postale žrtve seksualnog naselja ili obje stvari, ili ovdje pitanje minimalne plaće i o čemu se radi. Ja sam pročitala novinske članke, ali tu valja odgovoriti na ključna pitanja. U svakom slučaju, važno je uzeti u obzir europski sustav e, azila, potom žrtve trgovine ljudima su tu naročito ranjiva skupina, potom e, izmjene direktive o prihvatu, dakle one žrtve trgovine ljudima smatraju posebno ranjivom skupinom, potom direktiva o kvalifikacijama, Dakle, žrtve trgovine ljudima su ovdje smještene u kategoriju osoba s posebnim potrebama. Izrađujemo konačni model, dakle, tečaj kojim ćemo sposobiti dakle, djelatnike za rad sa ovim vrstom žrtava, ali kako intervjuirati dakle, te osobe u postupcima. Imamo web alate koji su namijenjeni tome. ono što želim reći da je sve tu, sve na raspolaganju. A ono što još nije tu jest praćenje situacije i provedba. I to je moje mišljenje, a mišljenje brojnih dionika u ovom kontekstu. Što se tiče, dakle, kaznenog gonjenja, dakle i prevencije, da kako slažemo se, to je prioritet e, za komisiju. Dakle, progon i prevencija, za nas su ta pitanja povezana, zato što novac e, hrani ovu potražnju i obrnuto. Dakle, ovo je jedan složeni, začarani krug i moramo vidjeti kako se odnositi prema onima koji iskorištavaju ljude. Vi ste također spominjali e, klijente. Međutim, oni nisu klijenti, oni su korisnici i, kao što ste rekli, oni su zlostavljači. Dakle, moramo dokinuti ovo nekažnjivost koja postoji. Međutim, ono što također moramo činiti je pozabaviti se kaznenim progonom. Slažem se sa zastupnicom Hannibal. Mi ne samo da smo istraživali, već smo i utvrdili ko su počinitelji, oni su osuđeni. I na te brojke su poprilično niske, a osnova za sve je prevencija. Međutim, i danas, radeći na prevenciji, moramo znati što raditi s onima koji su iskorištavali, prodali ljude. O tome se radi. Prodavanje, kupnja ljudi Mislim da države članice ovdje imaju veliku zadaću. Imamo ovu temu kao prioritet evropskih politika i države članice su ovdje poseban naglasak stavile dakle, na istragu financijskih transakcija u ovom kontekstu. 12 7% e, trgovine ljudima ide, dakle, obuhvaća seksualno zlostavljanje. To i dalje ne odgovara e, dakle, količini ljudi kojima se trguje, dakle, to su i muškarci, i žene, i djeca. I e, ovaj problem koji se moramo pozabaviti, kao što sam rekla, 70% sredstava smo imali prije evropske strategije, međutim još se mnogo toga mora učiniti. da odgovorim kolegici iz Njemačke. Njemačka je dakle primila ovu direktivu u potpunosti i to 2016. I zbog toga nismo u izvješću uključili provođenje nacionalnih mjera. Imamo dakle neke prve korake, ali tiče se i prije svega ovog prijema direktive. Druge stvari su do sad već jasna. Europska komisija ima nadležnost kada je riječ o iskorištavanju prostitucije, ali nekada je riječ o nacionalnim zakonima vezanim uz ovo pitanje. Međutim, ono što je također jasno je da je prostitucija vrlo visoko rizičan sektor, to kažu organ policijske, dakle izvori, imamo i analizu provedenu 2016 situacija je jasna. Dakle, gotovo sve žrtve trgovine ljudi radi seksualnog zlostavljanja, tu su izvori iz Njemačke, koje dakle kaže da su sve završile u sektoru prostitucije. Očito da je ovaj sektor visoko rizičan i to je nešto što ne možemo ignorirati. To je nešto što uzimam u obzir u radu. Za kraj želim vas podsjetiti da migracijska kriza je tragedija za sve ljude koji pređu granicu, a naročito za one koji postanu žrtva trgovine ljudima. Ali prisjetite, prisjetite se, molim vas, da su dvije trećine žrtava trgovine ljudima evropljani. Moramo se prisjetiti da dok ovome raspravljamo, nemamo žrtve koji su iz Europe, koji nisu iz Europe, pred očima zakona trebaju upravo prema njima jednako postupati, treba se posvetiti svima dužna pažnja i tu moramo unijeti jasnoću u termine. Hvala lijepo. hvala, gospođo Vasilijadu. Hvala vam na ovim odličnim informacijama koje ste nam stavili na raspolaganje i na odličnim odgovorima također. Hvala vam što ste sudjelovali u našoj raspravi. Idemo dalje sada. Prelazimo na točku sedmu našeg dnevnog reda. Tu se bavimo ishodima 61. sastanka Ujednog naroda o komisiji za status žena, za jačanje ulogu žena u gospodarstvu i zadovoljstvo mi je pozdraviti ravnatelja odnosno zamjenika zamjenicu ravnatelja skupine UN-a UNCSW, Judy King. Hvala. Hvala. Zamolit ću zaduženu osobu da uključi, stavi prvi slajd na ekran. Dakle, najprije želim zahvaliti odbor što su pozvali međunarodnu međunarodni sindikat eh, na ovaj sastanak. Kao što znate, upravo se vraćamo sa sastanka E, godišnjeg sastanka Komisije za status žena koji se održava pred un u i zamoljeni smo da e, se osvrnemo na kontekst isto tako na, pa, skupinu na viskoj razini koji je e, sazvao prethodni glavni tajnik UN-a da kažemo kako cilj o rodnoj jednakosti koji je među ciljima za održivi razvoj napreduje. Molim sljedeći slajd. Dakle, ovo je jedan od nekoliko panela koje je sazvao prethodni generalni tajnik, što je važno za reći, to je jedan koji se bavio zdravljem i zdravstvenim djelatnicima. Tu smo imali široku zastupljenost, to je bilo e, više sektorsko, tu imamo i sindikate i građansko društvo, dakle tu su i E, žene samostalne djelatnice Indije, tu, je i, tu su organizacije, međunarodne organizacije poput Oxfama, druge međunarodne organizacije. E, jedan predsjedatelji je iz Kostarike, drugi je iz Švicarske, dakle iz poslovnog sektora tu su bile vlade Tanzanije i Vjednih Arabskih Emirata koji su bili nazočni i još je nekolicina vlada sudjelovala u ovom panelu. Tu su bile također neke multinacionalne institucije, među kojima Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka. Dakle, to, je, to su jako zanimljive i izazovne rasprave, no u svakom slučaju ostvarili smo cilj barem da e, dođemo do sporazuma o rezultatima. Dakle, prvo izvješće, tu je dosta opsežan dokument, objavljen u rujnu 2016. godine i na tom panelu smo identificirali sedam pokretača za jačanje uloge žena u gospodarstvu i ovdje ih možete vidjeti na ovom dijagramu koji je prikazan i četiri polja rada koja su različiti međusobno povezani neformalno, formalno gospodarstvo, poljoprivreda i žene u poduzetništvu. I postoje jasne veze između formalno i neformalnog gospodarstva, ne može ih se jasno e, podijeliti. Poljoprivreda može biti neformalno i formalna, naravno. Dakle, načelo kojeg smo se dogovorili, složili tijekom prve godine rasprave na ovom panelu jest kao ključna mantra o ciljeva održivog razvoja, dakle ne oslijed nikoga. i dakle moramo se, treba se fokusirati na marginalizirane skupine i najsiromašnije. Naravno, svi su, ipak treba naglas da su i važni. Na ovom, ovoj komisiji status žena u trećem mjesecu smo i objavili jedan, jedno izvješće tu se radi o dokumentu koji je puno više zalazi u četiri polja e, sedam sektora tipa rada i onih sedam e, pokretača. To trebalo biti pokrenuto na komisiji za status žena, ali bila je ogromna oluja u Njorku koja je odgodilo javno pokretanje ovog, e, javnu prezentaciju izvješća, ali to se nalazi na mrežnoj stranici komisije za status žena. Ono što je bilo zanimljivo u ovoj sintezi je što se bavila okolišom i okruženjem, biti poslovnim okruženjem, životnim okruženjem i makroekonomskim politikama koje su samo okrhnute u ovom prethodnom izvješću. I to je uključeno u zaključke Komisije status žena 21 o kojem ću govoriti. Kao sindikat mi imamo naše ključne prioritete i i dobili smo neke dobre, dobre rezultate sa ovog sa ove komisije status žena 61. Dakle, jedno od njih jeste um, način rada. Ne razgovoriti o e, ženama u ako se ne stavi naglasak na dostojanstven radi. Htjeli smo također govoriti na pravo na e, javno, odnosno na obrazovanje žena, što je jako važno glede daljnjih rezultata žena. I htjeli smo također da se preuzme neke dodatne obveze glede smanjenja jaza u plaćama. To je ova razlika koja je na i dalje 2017. godine. Imamo još uvijek e, razliku u plaćama između muškaraca i žena koje su velike, a treba će po procjenama još 70 godina da se to riješi, što je apsolutno neprihvatljivo. Dakle, htjeli smo da se dakle, spominje neke ključne stvari, dakle minimalne plaće, univerzalna zaštitna zaštita, e, jačanje socijalne ekonomske vrijednosti rada žena i segregacija, dakle neplaćeni, neplaćeni rad oko skrbi i njege e, članova porodice, na primjer. Želimo također i omogućavanje da ženama, ženama da sudjeluju u, u e, ne samo e, radu koji će biti pla, nagrađen plaćom, već i u političkim aktivnostima i drugima. Evo imamo ovdje jednu zastupnicu koja skrbi svom djetetu, ali i radi, tako da to su neke normalne stvari. I želim, želim smo naglasiti dakle, sve te neplaćene aktivnosti koje e, spadaju, koje preuzimaju žene i isto tako rodno temeljno nasilje koje je jedno od e, najčešćih povreda ljudskih prava i ništa e, ne rješava to pitanje rodno temeljnog nasilja i drugih instrumenta koji se bave e, sa rodno temeljnim nasiljem. I evo, došao sam do slajda. Rečeno mi je da budem kratki kako bismo mogli držati raspravu. Najljepša hvala sada bih željela dati riječ gospođi Kozlovsko-Rejević. Najljepše hvala. Dame gospodo, hvala. Hvala vam gospođo na ovoj prezentaciji. Ja sam imao sreću na zvršnom sastanku nekoliko godina ove godine i bila sam na zaključcima 60 prvog sastanka komisije dosta žena i prva važna stvar za mene je razlika plaćama ne u parlamentu, a i u komisiji polako počinjemo raditi na nekim malo širim pokazateljima, indikatorima koji će pokazati koje su razlike između muškaraca i žena, a to se tiče, na primjer, razlika u mirovinama, i to je spomenuto na sastanku u Njujorku. Ta razlika u mirovinama tiče se nekih e, aspekata plaća i pokazuje stvarnu razliku, to je 35% u EU, tako da možete samo zamisliti kakva je situacija u manje razvijenim gospodarstvima. Tako da ta razlika u mirovinama ne može biti bolji pokazatelj od razlike u plaćama, jer u brojnim zemljama nema mirovinskih sustava, nema zajamčenih mirovina. Iz tog razloga ne možemo ni koristiti taj indikator, iako bi on vjerojatno bio najbolji. I u brojnim razgovorima koje smo imali, vidi se da se ovdje radi o jako ozbiljnom problemu u zemljama, na primjer, u kojima postoji mirovinski sustav, jer je razlika u mirovinama puno veća nego razlika u plaćama. I ima ono što se spominjalo, dakle minimalna plaća i socijalna zaštita, mjere su koje mogu biti važne za pokazati, ali želim ukazati na činjenicu da što se tiče ovog jaza, odnosno razlike u mirovinama, osnovni razlog zašto ima toliko ogromna razlika jest taj da su žene manje zastupljene na radnom tržištu rada. Oni rade, imaju pola radnog vremena, djelomično radno vrijeme, pauziraju kako bi odgajali djecu i tako dalje, a to su stvari koje se ne mogu kompenzirati minimalnom plaćom i socijalnom zaštom, tako da mislim da bilo koja politika koja se tiče, koja se želi pozabaviti miranjem eh, rada i profesionalnog i eh, privatnog života je jako važna. Druga stvar bila riječi o nasilju. Puno se govorilo o primljenim brakovima, osobito e, kod djece, koji je veliki problem u brojnim zemljama. Nasilje je općenito veliki problem, e, prisutan diljem svijeta i mislim da je doista šteta što se Istanbulska konvencija ne spominje u zaključcima, jer to je jako dobar instrument. Znam da je to uobičajena situacija u UN-u, da se druge e, konvencije spominju e, po imenice, ali postoje drugi instrumenti u svijetu koji bi mogli polučiti neke promjene i mislim da se moglo spominjati Istanbulsku konvenciju kada se govori o nasilju u zaključcima. Treći aspekt koji sam želio spomenuti jeste kvaliteta obrazovanja. To je nešto o čemu je puno bilo riječi isto tako se puno govorilo o digitalnom jazu. Što znači da sad u Europskoj uniji gdje imamo odličan pristup obrazovanju za muškarce i djevojke, žene i muškarce, žene diljem života puno toga uče, čak i više od muškaraca i raspolažemo statističkim podacima o korištenju suvremene tehnologije kao što je i e-banking, e-shopping, e-prodaja, e-zdravstvo, e-učenje, sve te e-tehnologije i u tim područjima žene su te koje koriste te tehnologije, ali donekle manje nego muškarci. A te tehnologije mogle bi im olakšati živote, tako da nema nekog očitog razloga zašto žene ne koriste te nove mogućnosti kojim se pružaju. Tu je još jedna stvar, naime, žene usporedbi s muškarcima rijeđe sudjeluju u izradi digitalnog gospodarstva. Samo 3% tehnoloških startupova su pokrenule žene, samo 4% direktora na viskoj razini u IT sektoru su žene. Dakle, taj aspekt našeg gospodarstva koji ukazuje na budućnost našeg svijeta nam govori da u biti novi svijet se gradi bez žena. Tu nema ženske perspektive u tom novom svijetu. Dakle, taj digitalni jaz, rodni jaz, velik je i u velikom i brzom je porastu. Taj sektor se brzo razvija, traži nove radnike koji su najčešće muškarci. To je dakle veliki problem i nove politike, političke mjere treba donositi u tom području i to je nešto na što treba ukazati i mislim da je ovo nešto što uviđaju brojni ljudi kao jedan veliki izazov za budući. Nadam se da i vi to tako doživljate. Hvala vam. Hvala Monika Vana, sada izvolite. Hvala predsjednice Najviše. Hvala direktorice King što ste došli razgovarati o rezultatima sastan komisije za žena CSW. Ja sam također bila u delegaciji Europskog parlamenta, to je drugi put da idem na CSW na komisiju statu žena i kao što znate, prvi put e, Europski parlament izglasao ovaj rezoluciju. Mislim da je to bila jako progresivna rezolucija. I to je jako važno za Europski parlament i kao i prošle godine, ove godine bila sam jako zadivljena s jedne strane jačanjem uloge žena, što, se, što je uvijek rezultat kada radite ženama diljem svijeta. Dakle, to je jako važan bio događaj kako bi se uspostavili međunarodni standardi za prava žena. Dakle, to je nešto se ne smije podcijeniti. Ali opet, opet, s druge strane, željela bih eh, čuti vaše mišljenje. Naime, s druge strane, bili smo jako alarmirani situacijom u kojoj se sad nalazimo i portnim udarom u biti, a taj portni udar je, bila je sveprisutna tema u svim razgovorima, sa djelatnicima, nevladnim, nevladnim organizacijama, međunarodnim organizacijama, svima. Dakle, e, pravilo Global Gag Rule i uspostava financija za pomoć nevladnim organizacijama koje su e, kojima su uskraćena sredstva. Dakle, tu se ne radi samo o pobačaju, već e, o brojnim organizacijama. Dakle, htjela bih pitati sljedeće. Kako se vi nosite s tim? U biti kako tumačite stvarni ishod imajući na umu te jako teške i nove posljedice. Dakle, u kojim poljima mislite da su ovi rezultati napredak? Evo, po mom mišljenju, mislim da je ono što je rečeno o e, izradi proračuna, odnosno financiranju u porodnom kriteriju i SH, RH. Da mislite, općenito govoreći, da ima mogućnost boriti se s tim tim poretnim udarom, a ne ići na traške ili je to nešto što niste očekivali? Mislim, želim reći da ja osobno nisam jako zadovoljna rezultatima ishodom, no možda vi imate neko drugačije tumačenje. I zadnje pitanje. Imali smo jako zanimljiv sastanak e, sa glavnim tajnikom un e na gospodinom i njegova analiza je jako zanimljiva bila, naime, on je rekao sljedeće između ostalih zanimljivih stvari. Dakle, rekao je da nema problema sa pravilima ili sa zakonima, već postoji veći problem sa provedbom toga svega. Moje pitanje je da li se slažete s njim? Ja samo djelomično slažem, iskreno govoreći, jer doista smatram da imamo problem da s provedbom jer sve žene koje rade u međunarodnim politikama znaju treba poticati silno države članice da provode sve te dobre zakone koje postoje, no opet s druge strane mislim da doista nam nedostaju dobri i bolji zakoni, tako da bih doista cijenila kada bih mogla čuti vaše mišljenje o tome svemu. Hvala. Evo, ja bih samo želila govoriti o ciljevima održivog razvoja, ne znam da ste ih spominjali. No. Evo, ovdje se radi o jačanju uloge žena, obrazovanju mladih žena i značaju sudjelovanja u radu sindikata, suradnji s drugim radnicama, osobito u industrijama gdje su prava doista poštovana, odnosno nisu poštovana, gdje se žene doista iskorištava, izrabljuje i gdje su potplaćene. Dakle, dobro bi znati da li postoje tu jak sindikati. No, što s tim poticanjem na uključenje u sindikate, obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, jašanje uloga žena. Aš irgi norėčiau e, keletą pastebėjimų pasakyti. Evo i ja bih e, doista htjela e, podijeliti s vama par komentara. Naša delegacija je sudjelovala na 61. zasjedanju Komisije status žena Održali smo brojne jako zanimljive sastanke i bilo je jako važno za nas ponovno iznijeti stave Europskog parlamenta. To je stav koji smo iznijeli u rezoluciji koju smo usvojili u veljači. Bilo je jako važno da na znanje u zaključnim, dogovorenim zaključcima, završnim zaključcima taj stav. Imali smo sastanak i sa nevladnim organizacijama, kojih je bilo jako puno. I jako se dobro sjećam toga da su neke nevladne organizacije koje su predstavljale naše sugrađane, među kojima i europske građane, bile jako razočarane dogovorenim zaključcima. Rekli su da glas nevladnog sektora uopće nije bio uzet u obzir. Kako mi, Europski parlament, možemo promijeniti to stanje stvari? Što možemo poduzeti kako bismo se postarali da tijekom godišnjeg, ovogodišnjeg sastanka Komisije status žena veća pozornost bude data nevladinim organizacijama i njihovom mišljenju. Moj, moje drugo mišljenje, kao što je kolegica već rekla, također smo održali sastanak sa glavnim tajnikom Ujedinjenih naroda, gospodinom Antonijom Gutjerežem, Imali smo jako srdačan i otvoren razgovor. I on je savršeno jasno rekao da ono što, isto ono što mi ovdje u ovom parlamentu često govorimo, naime, možemo vidjeti nazadovanje mi u EU. Nažalost, ne idemo naprijed. Mi to znamo. Znamo da neke države članice su čak i donijele određene odluke koje su jasno pokazale da te zemlje biti idu nazad. Dakle, što s tim u vezi mislite da, da možemo poduzeti? Kako barem učiniti da zadržimo status quo? Danas smo usvojili tekst osnovnog pitanja koje ćemo putiti vijeću i tu pitamo kako će vijeće tumačiti te zaključke i kako, da se, kako će se postarati da naši, naši budu odraženi u tim zaključcima. Hvala. Um, Hvala lijepa. Sve su to odlična pitanja, pa možda da najbolje e, da se e, počnemo od zaključaka konferencije o ženama u, kada sam izradila slajdove još uvijek nismo imali dogovorene zaključke. U jednom času mislimo da se čak i neće dogovoriti oko zaključaka. Recimo negdje u petak ujutro ili poslije podne još je 30 stavaka trebalo dogovoriti. I zaista pregovori su teško išli. Mi zaista smatramo, a to sam i zapisala, da sve u svemu, da su zaključci na nekim mjestima vrlo dobri, na nekim dobri, a na nekima jako loši. I zaista je šteta što su neke stvari e, išle unazad i da, nažalost, u nekim e, područjima nije došlo do napretka. Primjerice, jednaka plaća. E, što se tiče razlike u plaćama između muškaraca i žena treba također uzeti u obzir i razliku u mirovinama. Mnoge žene odlaze u mirovinu i padaju u siromaštvo. E, jednostavno zato što mi žene često e, od, ne radimo kontinuirano kako bismo odgajali djecu ili pak imamo mm, poslove na nepuno radno vrijeme. E, Sjedinjene američke države bave se isključivo jednakom plaćom za jednaki rad, a ne može se govoriti o e, radu i, i o jednakovrijednom radu. Dakle, tu je formulacija sasvim različita i to se ne radi o onome što misle niti e, Međunarodna organizacija rada, niti Europska komisija, niti mnoge države. Govorila sam o minimalnoj plaći dovoljnoj za život to su zapravo ključne mjere, naročito kad se radi o e, raskoraku u mirovinama. E, sustavi socijalne zaštite koje odgovaraju, koje uzimaju u obzir i rodne, rodnu dimenziju su jako bitne. E, e, to su bitne stvari vezane za socijalnu zaštitu. Točno je da mogućnost da se pridonese ovom sustavu i jest različita u pojedinim državama, a još više kad se radi o e, privatnom e, mirovinskom stupu. E, E, proučilo se koliko bi temeljna zaštita temeljna mirovina koštala i vidjelo se da sve zemlje u svijetu bi i mogli zadovoljiti e, uvjet davanja minimalnih državnih mirovina. Zatim, e, bitna je i provedba zakona. Neki zakoni se nedovoljno provode. Zatim, imamo li dovoljno zakonskih okvira? Pa zapravo i nemamo a e, nemamo niti dovoljno politika, recimo makroekonomskih politika. E, mnoge su države jednostavno e, se ne bave tim rodnim pitanjem uopće. Te su makroekonomske politike vrlo loše složene i e, bruto nacionalni proizvod, sve te aspekti jednostavno se ne uzimaju u obzir. Prave makroekonomske politike trebale bi e, tako e, poštovati i uzeti u obzir taj nedovoljni teret. I ovdje namjerno govorim o teretu u opterećenju. Što se tiče pitanja organiziranja, da, mislim da je to bitno. Ja sam iz sindikata i smatrali smo da je taj aspekt jako bitan, da treba koristiti bitne, snažne formulacije kad se govori o e, sindikatima, o kolektivnim ugovorima i e, premošćivanju mnogih razlika na temelju spola, e, bilo plaćama bilo razlika e, u plaćama između žena koje su članice sindikata i one koje nisu u sindikatima. One koje su u sindikatima imaju, e, tu je razlika u plaćama puno manja. Dobro je kad se može organizirati u sindikate. Znam da e, nemam više vremena, ali htjela bih još naglasiti dvije ili tri stvari. Jedna je uloga međunarodne organizacije rada na ovoj konferenciji. Žene i e, međunarodna organizacija rada su jako dobro surađivale. Mnogi su rekli da trebamo više koordinacije i da agencije Ujedinjenih naroda trebaju djelovati koherentno. E, međutim, kad smo se ponovno vratili na pregovore, onda su nam države rekle, ali ne znamo šta, kakve veze s tim ima Međunarodna organizacija rada, iako se radilo o pitanjima vezanim za rad. A tražili smo dakle da Međunarodna organizacija rada nadzire zaključke. Mi ćemo u svakom slučaju raditi na toj suradnji. Geopolitika je također bila u prvom planu, to se moglo uočiti prilikom pregovaranja državne su izaslanstva bila za mnoge dosta e, regresivna. Htio bih, e, htjela bih se zahvaliti delegaciji Europskog parlamenta koja je bila otvorena ne samo prema nama sindikatima, već općenito prema civilnom dušku. I ja mislim da će e, se trebati napraviti još puno, naročito kada dođemo do lobiranja i konačnih zaključaka. Prije same konferencije radilo se na mnogim pripremnim aspektima, recimo tumačenju obiteljskih vrijednosti. Ja mislim da naša, e, naše vrijednosti E, da njih moramo naglasiti prije nego li što o tome budu govore države. Hvala lijepa. Hvala na vašim odgovorima. da se Evo, nastavimo. Preostale su nam još dvije točke na dnevnom redu. Osma. Dakle, osma točka dnevnog reda, to je izaslanstvo na Maltu 2017. godine. Članovi odbora e, će u, dakle, u materijalima za sastanak moći naći e, samo izvješće, a ne bude li imali prigovora, smatrat ćemo ga usvojiti. Sljedeća točka dnevnog reda, sustavi e, zatvora, dakle uvjeti u zatvorima. To je prijedlog mišljenja izvjestiteljice Barbare Matere. Ona, nažalost, nije mogla doći na sastanka, a čuli smo da nitko neće govoriti u njezino ime. Prema tome nećemo dakle razmatrati e, ta o, izvješće. Pozivam vas da jednostavno pročitate tekst. Amandmani se mogu uložiti do 31. ožujka, 11. svibnja glasat ćemo na našem odboru, 29. svibnja na odboru Libe, a e, sam bi tekst bio trebao, e, bi trebao doći na plenarnu sjednicu u srpnju 2017. godine. Hvala dakle svima. Naš sljedeći sastanak održat će se 11. i 12 travnja. Hvala svima i hvala tajništvu.